Zamolio bih vas da uzmete vaša mjesta i ovime proglašavam dakle zasjedanje koje je bilo 28.6. i koje je prekinuto.